htio bih informirati da prema pravilu 216 stavak 4 da nije bilo zahtjeva da se stavi na glasanje nijedan od ispravaka koji su najavljeni jučer u 17 sati i zato se ti ispravci time smatraju usvojenima. A sada